E, biće, nećemo imati raspravu o tome. Hvala predsjedniče. Za početak dopustite mi da vam čestitam što ste izabrani za predsjednika Europskog parlamenta. Uvjerena sam da će naša suradnja biti izvrsna. Također bih htjela naglasiti još jednu činjenicu. Slažem se sa kolegicama Fotiga i Koraca Bild, koje su, naime, mi ćemo razgovarati o stanju u Ukrajini u vijeću ministara vanjskih poslova, tako da ćemo tada ponoviti kako pružamo punu potporu toj zemlji i punoj provedbi sporazuma iz Minska. Da se vratimo na današnju temu. Na samom početku želim reći da su Europa i Sjedinjene američke države vezane jednom dugim prijateljstvom. Osobno oduvijek gledam prema SAD-u sa velikim poštovanjem. To je zemlja gdje svi mogu uspjeti neovisno o e, društvenom, etničkom ili kulturnom nasljeđu. To je zemlja prilika, zemlja nade i snova. To je zemlja koja je oduvijek bila sjajna upravo zbog toga što je bila otvorena i zagovarala je slobode. Kao dobri prijatelji SAD-a mislim da mi u Europi imamo dužnost biti jasni u svo dužno poštovanje. Dakle, kada god dođe do nekih nesporazuma, posebno kada je riječ o poštivanju naših temeljnih vrednota. Mi se ne slažemo sa predsjedničkom uredbom eh, predsjednika SAD-a koja je izdana eh, u dakle sada nedavno. Ova uredba uvodi privremenu zabranu za razdoblje od 90 dana ulaska stranih državljana iz sedam zemalja, kao što vam je poznato, Irak, Sirija, Sudan, Iran, Somalija i Jemen. Također e, se predviđa privremena obustava za razdoblje od 120 dana e, programa za izbjeglice u SAD-u, dakle ne mogu se prihvaćati novi zahtjevi E, od izbjeglica dok e, ne dođe do revizije ovog sadašnjeg postupka koji se odnosi na izbjeglice. E, dakle, htjela bih nešto reći o tome koji su državljani predmet ovog ograničenja ulaska. Dakle, Jučer smo čuli da e, građani Europske unije neće biti predmet ove zabrane, čak i ako imaju dvojno državljanstvo u jedne, jedne od ovih e, sedam zemalja koje su navedene u predsjedničkoj uredbi. Mi to pozdravljamo, međutim to ne mijenja našu opću ocjenu vezano uz ovu predsjedničku uredbu. Već sam nedavno rekla e, koji je stav Europske unije s tim u vezi. Nikoga se ne smije lišiti prava zbog mjesta gdje su rođeni, zbog vjerske pripadnosti ili etničke pripadnosti. To stoji u našim ustavima i u Europi i u Americi. To je sastavni dio našeg identiteta i to je nešto što ne smijemo zaboraviti. Naša povijest u Europi naučila nas je kada da slavimo kada se grade mostovi i ruše zidovi. Mi smo mnogo toga naučili iz svoje tragične povijesti, no svako ljudsko biće je prije svega osoba koja ima temeljna prava i ta temeljna prava ne smije se dovoditi u pitanje. I htjela bih još dodati nešto. Dakle, osobno smatram da je vrlo tužno da je ta predsjednička uredba e, izdana upravo na dan sjećanja na žrtve holokausta. To je dan kada trebamo odati počast milijunima židova koji su bijeni od strane nacističkog režima, ali isto tako i da razmislimo o svojoj dužnosti da prihvatimo one koji bježe od progona i da zaštitimo njihova prava. Mnogi od njih, zapravo većina njih, bježe od terorističkih skupina poput Daesha. Oni su žrtve terorizma. I osim što su izbjeglice, to su muškarci, žene i djeca koji imaju osobne priče, strahove i snove i koji imaju duboke rane. I prije svega oni žele izgraditi svoju budućnost. I to radi vlastitih zemalja i radi naše vlastite sigurnosti, jer Socijalna obnova njihovih zemalja u njihovim je rukama. I zato mislim da moramo vrlo jasno reći sljedeće. Europska unija neće odbiti ulazak nikome tko ima pravo na međunarodnu zaštitu. To je naš stav i to će ostati naš stav. Ne bi bilo moralno, pravedno, niti zakonski opravdano da učinimo drugačije. Niti bi to bilo u našem interesu. Takve mjere mogu dovesti do povećanja napetosti i nepovjerenja među ljudima, narodima i državama. Kada kažem među ljudima, tu mislim i na ljude unutar naših društava i brinu me e, također trendovi koji se primjećuju unutar američkog društva ovih dana i zato pozivam u svo dužno poštovanje predsjednika SAD-a da obrati pozornost na zbivanja u vlastite zemlje. Samo poštivanje i suradnja povećat će sigurnost u našim zemljama i pomoći će nam da se uhvatimo koštac s brojnim krizama u svijetu. To je naš put u Europi, mi surađujemo sa zemljama koje prolaze kroz krizu i sa njihovim susjedima. Zabrana ulaska u zemlju možda može dati privremenu iluziju da se problem rješava, ali zapravo dugoročno može stvoriti samo veću razinu frustracija i bijesa. Treba nam suradnja, ne zatvaranje granica. Moramo e, pronaći zajednički nazivnik, a ne uvoditi zabrane. Europska unija nastavit će biti partner i referenca svim zemljama u regiji, neovisno o e, vjeropravljanju o vjerskoj pripadnosti njihovih državljana. Oni mogu računati na našu pomoć. Također ćemo, ćemo nastaviti biti partner i referenca svima onima u svijetu koji vjeruju u međunarodnu suradnju, poštivanje ljudskih prava i vladavinu prava. To je isto tako razlog iz kojeg je Europska unija najveći svjetski donator Siriji, ali isto tako i susjednim zemljama. Više od 9 milijardi eura uloženo je od početka borbi u Siriji. Do sada su Europska unija i SAD tjesno surađivali, uključujući i na samitu UN-a za izbjeglice koji je održan u Njujorku, jer za svjetske izazove potrebna su svjetska rješenja. Također je rečeno da ćemo zaštititi prava svih migranata i izbjeglica i da ćemo se boriti protiv govora mržnje usmjerenog prema izbjeglicama i migrantima. Europska unija je spremna surađivati sa novom američkom administracijom i nastaviti rad na tim preuzetim obvezama, kao i na drugim postignućima koje smo posljednjih godina zajedno izgradili, a koji su danas ključni sastavni elementi politike Europske unije, od politike klimatskih promjena Prema, e, dakle, do e, mirovnog procesa na Bliskom istoku, e, zatim sporazuma sa Iranom, te poštenog i pravednog trgovinskog sustava. Temeljem ovog jasnog plana rada na međunarodnoj razini mi ćemo raditi sa našim američkim partnerima uz uzajamno poštovanje. To je naš pristup u Europskoj uniji. To su naša načela, naše vrijednosti i naš interes. I smatram da imamo odgovornost kako prema vlastitim građanima, tako i prema partnerima u regiji, ali i drugdje u svijetu. Moramo se držati svojih vrijednosti, svog identiteta i pokazati vodstvo i snagu. Hvala. Hvala potpredsjednice. Prelazimo sada na Europsku pučku stranku. Zastupnik Weber ima riječ. Štovani predsjedniče, kolegice i kolege, mi danas govorimo o regulaciji ulaska u SAD, ali svi znamo da govorimo zapravo puno više tog. Podupiremo poziciju koju je iznijela Frederika Mogherini u ime komisije i mi poštujemo, ali sve što je rekla, naravno, on je predsjednik SAD-a, kako je rekla, on je demokratski izabran, mi to poštujemo. Međutim, mi želimo zapravo prvo, naravno, čuvati to poštovanje o kojem je govorila, iskazati ga, ali onda i graditi mi mostove. Međutim, s druge strane, isto želimo i diferenciranje. Kad Donald Trump kaže da se bori protiv ilegalne migracije, on ima naravno nas na strani kad govori da se bori protiv terorizma islamističkog i isto tako ga mi pučani podupire raspravljamo. A i veselimo se isto je nakon razgovora njegovima da se nakon što je razgovarao sa Terezom May i Angelom Merkel da se jasno izjasnio za NATO. Međutim, ono što je pozitivno, nažalost, nije ono što dominira u svemu što se događa oko američkog predsjednika. Pogledajmo koje sve dekrete potpisao zadnjih dana i što se tu događa. To baš, nažalost, nije sve tako pozitivno. Amerika je zemlja zemlja u kojoj su ljudi bježali da bi našli sigurnost. To je bila ona zemlja koja je davala nadu koju smo mi, s kojom smo mi svi odrasli. A sada, sada izaziva sumnju u različite vjerske zajednice i to neće dovesti do prijateljstva nego do nove mržnje. Ona je napadač u Kanadi. On je jasno se pozivao na Trumpa kada je napao, izvršio napad u džamiji E, SAD je bila država slobodnog tržišnog gospodarstva, a sada doživljujem e, američkog predsjednika koji prekida sve pregovore o slobodnim trgovinskim ugovorima, koji je TTIP potrgao, koji ne želi slobodne ugovore sa pacifičkim zemljama, a mi evropljani želimo slobodnu trgovinu i zbog toga trebamo staviti jasnu poruku i jasnu signal da zna da naša povjerenica ne samo sa Kanadom, Japanom i Meksikom nego i s drugima pojača svoje razgovore i da mi imamo svoje velike trgovinske sporazume. A da dam još jedan primjer šta se događa u SAD-u. SAD je nekad bila zemlja temeljnih prava. Prava za koje su umirali, za koje su se borili. U svojoj deklaraciji ih prvi zapisali u tom obliku. A Trump danas govori o mučenju koje je učinkovito i koji svojim tijelima koji se time bavi, svojim službama daje slobodne ruke da primjenjuje mučenje. A ako jedna država tolerira i primjenjuje mučenje, onda sama postaje zločincem, a dotle ne smijemo pustiti da dođe. Danas se već govorilo o tome da nagovješteno je da bi došao jedan novi američki veleposlanik. Jednog već imamo, Nigela Faraža, ali čujemo da će doći još jedan koji smatra da je Brexit bio tek početak, ali urušavanja čitave naše europske strukture. Međutim, teško je to kad vidimo da London mora ići u Washington da pita za mišljenje kako će dalje, a ne može se sam dogovoriti. Ali da kažem u ime Pučana, ako imamo veleposlanika iz Amerike, ako ga moramo ovdje pozdraviti, veleposlanika koji dovodi pod pitanje euro i koji otvoreno želi kraj Europske unije, onda ne možemo prihvatiti njegove akreditive. On se ne može akreditirati kao veleposlanik pri europskim institucijama jer s njim ne možemo surađivati. Evo Putin, kolegice i kolege, on i sad stvara svoju veliku sferu moći. On želi jednu oslabljenu, slabu Europu. A Donald Trump koji je rekao Amerika prva, on naravno gleda prvo ekonomsko interese svoje zemlje i vidi da su Evropa i Kina velike ekonomski rivali koji ne žele ni ne želi da budu više jednako jaki. On želi da ih oslabi, prema tome želi podijeliti Europu kako bi oslabio. I stoga mislim da će se sljedećih mjeseci i godina upravo raditi o tim najnačelnim pitanjima jesmo li mi u Europi složni hoćemo stajati skupa ili ne. I stoga kolegice i kolege, dozvolite da još nešto kažem, kad pogledamo povijest SAD-a, kad pogledamo i povijest Velike Britanije, onda mi padaju na pamet imena kao što su Roosevelt i Churchill prvenstveno, to su bili političari koji su se bok uz bok, rame uz rame borili za slobodu protiv totalitarizma i protiv nacionalnih egoizama a ne gledati i ne gledati prvo na nacionalne uske interese nego se boriti za više vrijednosti. Reagan i Thatcher su zajednički komunizam oborili na koljena dvostrukim NATO odlukama i učinili su ono što je bilo ispravno i dobro za svijet. I upravo ti političari o kojima govorim, oni su se borili za slobodu u cijelom svijetu. Ja bih volio da se to i danas događa. Međutim, Donald Trump i Theresa May više ne simboliziraju daljnje nošenje plamena slobode kroz svijet, nego zapravo simboliziraju male, uske nacionalne egoizme. Vidite, dame i gospodo, svijet je na velikoj prekretnici, stoga vas lijepo molim da mi pošaljemo pred summit naših europskih čelnika u Lavaleti u petak jasan, jasnu poruku. Le Pen je rekla da je Europska unija de facto protektorat SAD-a a ja se nadam i vjerujem da pokazati da to nije tako, nego da će Europa ponovno objedinjena, zajedno, snažna stati u obranu svojih vrijednosti. Hvala. Hvala, zastupniče Webera. Sada u ime Saveza socijalista i demokrata, zastupnik Pitela. Hvala. Budimo iskreni, neki su mislili da će Trump biti šala, rekao bih, vic. A on postaje sada noćna mora koju ne smijemo pocijeniti. Takvi postupci u povijesti urodili su time da su neki se pretvorili u diktatore i oko sebe sijali smrti krv. Kao što je ispravno rekla gospođa Mogherini, neupitno je prijateljstvo s američkim narodom. Ona je ključna, plodonosna i zaista je čvrsta toška naših osjećaja. I mi zaista se divimo, jako se divimo Sjedinjenim američkim državama za ono što su predstavljali u povijesti i za ono što predstavljaju sada. Međutim, upravo iz tih razloga je bolno uvidjeti što se sada događa i ovakve odredbe i odluke koje Trump donosi. To je napad na europske vrijednosti. Recimo stvari takve kako jesmo. Manfrede, zabrana putovanja u Sjedinjene američke države usmjerena protiv nekih država nekih e, muslimanskih zemalja nema nikakve veze s borbom protiv terorizma. To je demagoška laž. Jer to vrijedi za jedne, a ne za druge. Za one s kojima Trump sklapa poslove. Pa budimo iskreni, otvoreni. E, jasno recimo, radi se o napadu na pravo, na pra azila i na pravnu državu. I to je ide rame uz rame s drugim sličnim stvarima. Zid prema Meksiku. I, e, a, svi će iz toga izgubiti, Latinska Amerika, svi su sada zaraženi ovakvim virusom. Ja kažem zrakoplovnim tvrtkama nemojte prihvatiti da zabranu ukrcaja za one koje ima nameti Trump i Joe Leinen ima pravo niti, i kao i Manfred Werner jer kada bi ta osoba e, bila imenovana to ne bi bilo u redu, s njim se ne može surađivati jer on prije imenovanja je rekao ja idem tamo da sve e, razrušim i gospođo May i britanska vlada njima se obraćam nemojte biti trojanski konj za e, rušenje Europske unije Dodajem još da bi bilo dobro da države članice to e, naprave i kada bi pozvali svoje poslanike i konzultirali se o onome što se događa u SAD-u. To bi bio simboličan čin i bilo bi također dobro da se ne pozove Trumpa na europsko tlo nastavili ovako. Gospođa Mogherini je zadužena i za suradnju, ali sve dok Trump ne promijeni stav, vrata Europske unije moraju za njega biti zatvorena. Hvala. A sada u ime ECR-a zastupnik Kamal. Hvala. Prema jednoj studiji instituta Kato, E, dakle think tanka. Od 1975. godine niti jedan Amerikanac nije ubijen na američkom teritoriju od strane državljana bilo koje od sedam zemalja koji su predmet predsjedničke uredbe predsjednika Trumpa. Dakle, oni koji smatraju da zakon mora biti pravedan, jednak prema svima i da je osnovna zadaća zakona poštivanje pravnog poretka, su zabrinuti zbog ovog e, arbitrarnog ograničenja koje utječe ne samo na muslimane nego i na kršćane koji bježe od progona i rata. I tu se šalje poruka da postoji kontradikcija između toga da čovjek može biti dobar musliman i dobar građanin zapadnog e, e, svijeta i to zapravo ide na ruku Daješu i ostalim ekstremistima koji upravo iznose istu takvu tvrdnju to njima ide na ruku jer su njihovi argumenti isti i oni e, regrutiraju razočara, razočarane e, muslimane kao teroriste. No što god mi o tome misli u ovome domu, činjenica je da su Amerikanci izabrali kandidata koji je govorio što misli. I sada imaju predsjednika koji radi ono što je obećao da će učiniti. Mi to moramo prihvatiti. Mi moramo prihvatiti činjenicu da su, prioriteti i politike ovoga predsjednika posljedica sve većeg nezadovoljstva, ne samo u Srednjoj Americi, nego i u našim zemljama. To su birači koji su izgubili povjerenje u vodeće političke stranke na obje strane Atlantika, koji su izgubili povjerenje u sposobnost političara da čuju njihovu zabrinutost, njihove bojazni. Oni koji žele jednostavna rješenja koje nude političari e, koji su na rubovima političkog spektra. Moramo isto tako shvatiti da dokle god se globalizacija nalazi samo u e, odnosno daje rezultate samo velikim tvrtkama, a ne i običnim građanima, mi ćemo imati takve političare koji će provoditi slične politike i u Francuskoj i Nizozemskoj i drugdje u Europskoj uniji. Dakle, kada god neki političar ne prihvati ono što drugi govore, i kada god mi njih e, nazovemo rasistima ili populistima, to će samo, to, samo znači da zapravo ne postoji nikakva druga vjerodostojna alternativa. Neovisno o tome što mislimo o sadašnjoj politici američkog predsjednika, moramo se zapitati što je efektivnije, dakle prosvjedi e, ili pak hladna demokracija odluke nove američke administracije i predsjedničke uredbe koji nemaju potporu e, kongresa, koji su arbitrarni i e, koji ne neodračuno posljedicama neće učiniti Ameriku ponovno velikom nacijom, niti će osnažiti, nego samo oslabiti transatlantske odnose. Nemamo zaboraviti da će prijatelji više paziti na prijateljske e, glasove razuma, a ne na glasove bijesa, koji iskazuju bijes. Hvala. Buongiorno a tutti. Dobar dan svima. riječ zastupniku Ferhofstatu u ime kluba zastupnika ALDE. Dakle, nakon ovoga što su rekli gospodin Pitele i gospodin Kamal, moram reći da ne razumijem jedan dio vaše, vašeg izlaganja. Vi kao prvo kažete da e, da, se, da mi moramo prihvatiti to što on radi zato što je izabran. Pa ne znači ako je izabran da može gaziti ljudske vrijednosti i vrijednosti na kojima počiva SAD. Čak niti izabrani predsjednik koji je dobio većinu glasova, a on nije osvojio većinu glasova birača, mora e, poštivati Ustav i mora slušati pravosuđe. I to je zapravo početak mog izlaganja. Neki u SAD-u kažu da to će povećati sigurnost. Međutim, to su gluposti. Čuli ste brojke. Od 1975. godine e, svi teroristi u SAD-u su iz tri zemlje. Egipta, Saudijske Arabije i Libanona. niti jedna od tih zemalja nije na popisu na koje se odnosi zabrana. Dakle, od 1975. godine nitko nije došao iz ovih sedam zemalja. Dakle, to je čisti primjer diskriminacije i to u jednom širem kontekstu, jer ne radi se samo o vjerskoj zabrani. Radi se o poticanju populizma i nacionalizma i to je ono na čemu američka administracija trenutno radi. I ne samo time što je imenovao gospodina Faraža kao svog ovdje na plenarnoj sjednici, nego i zato što je imenovao Maloka kao veleposlanika pri EU i ono što je još važnije, Steve Bannon koji je sada član e, Vijeća nacionalne sigurnosti SAD-a. Dakle, to je čovjek koji otvoreno govori da žele e, svjetske desničarske pokrete koji će se biti u stanju riješiti Europske unije. Tako da Europska unija nestane i oni sjede tu, ovo je naša peta kolona ovdje jer gospodin Farage surađuje sa njime, sa gospodinom Benonom. On ga e, viđa redovito i s jednim jedinim ciljem to je da se e, u sljedećim godinama uništi Europska unija to je veliki rizik. Veliki rizik je staviti sve karte na nacionalizam i populizam u Europi. Mi smo to mogli vidjeti u prošlosti. Imali smo to u 20. stoljeću i ljudi su mislili da su nacionalizam i populizam rješenje na našem kontinentu. I to je dovelo do strahota koje smo vidjeli. 20 milijuna ljudi koji su smrtno stradali nema jedne obitelji u Europskoj uniji čiji djed, baka, čiji ili sin nisu bili žrtve tog nacionalizma i populizma i iz tog razloga smo i stvorili Europsku uniju baš kako bismo to prevladali, kako bismo stvorili jedan kontinent na kojemu vlada mir. I ja mislim da se ovdje događa sljedeće. E, dakle, Roosevelt primjerice je htio biti vođa slobodnog svijeta. Sada imamo američkog predsjednika koji želi biti predvodnik borbe protiv slobodnog svijeta, koji je protiv solidarnosti i tolerancije. Mislim da je ovo uistinu jedan egzistencijalni trenutak za Europsku uniju. Mi sada možemo donijeti samo jednu odluku. S jedne strane imamo autokratskog Putina koji se bori protiv Europe, zatim predsjednika Trumpa koji je populist i nacionalist i želi da se mi e, urušimo. Isto tako imamo radikalne pokrete na jugu Europske unije i one koji iznutra žele da se mi raspadnemo. Dakle, jedino se možemo ujediniti i e, boriti se zajedno kao Europska unija i nadam se da u Valeti nećemo samo imati pismo predsjednika Tuska koje podržavam, nadam se da to neće biti jedini zaključak. Nadam se da će se konačno svi europski čelnici e, suprotstaviti nacionalistima i populistima koji nas žele uništiti. dakle, da će stati zajedno za Europski parlament. Hvala lijepa, zastupnica Cimer u e, ime kluba GUE. Hvala lijepa Mi sasvim sigurno danas danas se ne bavimo prvi, a zadnji put politikom SAD-a, odnosno specifično novim potezima novog predsjednika Trumpa. I puno vam hvala, gospođo Magarini, da ste tu, tu kontekst, tekstualnu vezu ovdje zapravo nametnuli i donijeli kao temu i pojasnili upravo nakon trenutka kad je on 27.1. potpisao predsjednički dekret o restrikcijama ulasku u Ameriku za većinski muslimanske države 7 komada sa popisa. Jer vidite, on sve što radi, radi vrlo sustavno, zato što je gotovo istog dana demokratskog e, predstavnika Humara povrijedio koji je u povodu e, smrti svojih e, djede i ostali članova obitelji u njemačkim koncentracijskim logorima, njega izvređa. A on je upravo govorio o tome šta znači ako se ljudi zbog njihove religije ili etniciteta ili bilo čeg drugog diskriminiraju. Mislim da je upravo taj način, to način na koji će se on sa svojim protivnicima obračunavati, moramo se na to pripremiti za to. Međutim, ako želimo dokazati da je naš sustav, da Evropska unija ima nešto što može tome s čime se može time suprotstaviti. Nešto s čime se može suprotstaviti takvom prijeziru prema ljudima koji Trump iskazuje, onda to moramo učiniti, pokazati da smo bolje. U jednom od svojih tweet, tweetova je kazano da je kazao Trump da je Evropska unija zapravo kuća poput zajednička kuća poput bolnice za sve različite bolesnike invalide, invalide. Ne, nije tako. Mi se želimo suprotstaviti Trumpu s jednom solidarnom migracijskom politikom. Da mu pokažemo da ljudi koji traže zaštitu ovdje ne, ne bivaju gledani kao izvor svog zla. I nisu oni ti koji donose sav teror i zlo nego da ćemo mi ostati vjerni svojim vrijednostima i zajedno djelovati, pružiti ljudima koji to trebaju utočište. Jer pitam vas što bi bilo 945. nakon 945. što bi se dogodilo sa svim ovim demokracijama koje su nastale kada bi se one silne, silne struje izbjeglica koje su upravo zbog nacionalsocijalizma, zbog onih najgorih zločina koji su s tim režimom njemačkim tada nastali, Šta bi se dogodilo s tim ljudima koji su postali izbjeglice ako su to preživjeli da se njima nije pomoglo? Dakle, gdje bi mi došlo da su recimo iza vrijeme do 45. svi mnogi, mnogi milijuni još pali nacistima u ruke koji su uspjeli zahvaljujući solidarnosti drugih ipak preživjeti. Ali kako ćemo pokazati to? Mi nećemo divlje udarati natrag i vraćati na isti način, nego ćemo pokazati onim što znamo bolje raditi kako to treba činiti. I na taj način ćemo pomoći i onim Amerikancima koji ne žele prihvatiti taj sustav i brane se od njega. Još da vam još nešto kažem, ono što mi ovih dana ulilo zaista pravu nadu je da je na dan inauguracije predsjednička, a i nakon toga u Americi, a i posvuda u svijetu, ali posebno u Americi, da su stotine tisuća žena posebno žena izašle i protestirale protiv takve slike čovjeka. Nije bila riječ samo o diskriminaciji žena, nego je bila općenito riječ o poštivanju svakog pojedinca, svakog čovjeka, bez obzira na njegov spol, na njegovo podrijetlo, nacionalnost, nego na svakog pojedinog individualca, svakog čovjeka. Prema tome, borimo, li se protiv, borimo se protiv Trumpa i njegove ideologije, recimo i na način da ga spriječimo situaciju koja može stisnuti onaj čuveni gumb i izazvati kompletnu katastrofu. Prema tome, trebamo se pobrinuti za to i da bi to učinili treba maknuti američko oružje, oružje sa evropskog tlapa iz Njemačke. Hvala lijepo za zelene, gospodin Raska Keller. Hvala. 45. predsjednik SAD-a doista otvara novo poglavlje u povijesti SAD-a, ali u povijesti demokracije isto tako. I da budemo vrlo jasni, ta zabrana donesena za sedam država, država je nešto što sigurno nije nastalo zbog sigurnosnih razloga. To je jedan jasan čin diskriminacije koji cilja protiv muslimana. A iako time nisu pogođeni samo muslimani i ako nisu time pogođeni svi muslimani jer to je jednostavno upereno protiv ljudi na temelju njihove religije. tko bi mogao zamisliti da će se tako što dogoditi? Tko bi zamislio da će se sloboda i prava za koje svi pretpostavljamo da su nam prirodna i da smo ih obranili i očuvali, da će se to tako odjedanput i tako brzo početi ograničavati ili da jednostavno nestanu odjedanput. A to je očito tako, na taj način liberalna demokracija umire, nestane odjedanputa jednim predsjedničkim ukazom vjerske slobode. Pa to je bila jedna od glavnih stvari kod osnivanja Amerike kao Amerike zemlje za imigrante i sve koji su tražili bolji život i slobodu. I kako brzo to sve nestane. Međutim, sva ona prava, sve slobode koje smatramo i prihvaćamo kao zajamčene danas ne smijemo više shvaćati zajamčenima, nego se moramo za njih svakog, svakog dana boriti. Demokracija je nešto što je zapisano u našim ustavima, ali nije to zato sada zadano i samo po sebi postoje. Mi se moramo svakog dana za to boriti i za to raditi. A ovdje u Europi mi smo ponosni. Ponosimo se time što živimo u Uniji koja je Unija slobode, mira i vladavine prava Međutim, zar i doista možemo reći da činimo dovoljno da zajamčimo preživljavanje i očuvanje tih vrijednosti? Pa zar nemamo i mi zidove i ograde u Europi? Nemamo li čak i u ovom visokom domu često ljude koji diskriminiraju druge na temelju njihovog podrijetla ili vjere? I što radimo onda u vezi s tim? Svako od nas, uključujući vlade zemalja članica, mora biti na čisto s time na kojoj strani stojimo. Da li stojimo na strani mržnje i rata i zidova ili stojimo na, mjest, na strani demokracije, slobode i gradnje mostova. Mislim da moramo Evropsku uniju učiniti jačama, za to znači da moramo djelovati zajednički, pogotovo zajednički kad trebamo ekonomsku krizu riješiti, problem nezaposlenosti posebno mladih. Moramo koordinirati svoju vanjsku politiku i moramo biti šampioni međunarodnog prava, jer nema puno drugih ljudi i drugih zajednica u svijetu koje će to činiti. Moramo pojačati našu ulogu u UN-u, a posebno našu ulogu kod zaštite od posljedica klimatskih promjena. Moramo pružiti Trumpu jedan protumodel. Protumodel koji se sastoji od velikodušnosti, naravno, od poštivanja svakog pojedinca, temeljnih prava i vladavine prava, demokracije i slobode. Mi moramo iskazati pravdu i pravosuđe očuvano i neobjektivno, kao i milosrđe i suosjećanje. Kip slobode je nekad Francuska davno nekad poklonila SAD upravo znak začuvanja ljudskih prava i znak simboliziranja slobode kao što se kip zove. Ali mislim da je, ljudi su dolazili naravno kao što znamo tada puni nade i kad bi vidjeli kip slobode to je bio taj pravi slob, simbol. Ali mislim da to danas više nije u Americi. Dajte da mi budemo Evropska unija koja će nastaviti tu simboliku i koja će pružiti utočište svim ljudima koji su progonjeni, koji trebaju utočište, bez obzira odakle došli, bez obzira koje su orijentacije, kojeg podrijetla i koje religije. Dajte da Europa gradi mostove zajedno, a ne da diže zidove. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sada zastupnik Faraž u ime kluba zastupnika FDD. Evo, hvala. Vidim da su svi ovdje vrlo uzrujani danas poslane, naravno, zato što su događaje u SAD-u zadnjih tjedana bili veliki šok za vas, možda su u pravu. Jer vidite što se tu dogodilo. Netko je objavio, netko je stao iza svog manifesta kojeg je objavio tijekom predizborne kampanje. Kad je preuzeo dužnost, on je u roku tjedan dana krenuo i rekao ja ispunjam obećanje svojim biračima. Ja ću učiniti sve što sam obećao. To se zove prava demokracija za razliku od onog što imamo u Europskoj uniji i što rade recimo povjerenici kao ovdje Mogarinjeva, koji jedini sami imaju pravo nametati legislativu bez ikakve demokracije. A ono što radi pravi istinski izabran demokrat i što je izabran da učini i mora opravdati sa svojim biračima, to je ono što Trump danas radi. I mislim da se upravo to danas događa u Washingtonu za razliku od Europe. delle funzioni istituzionali. Ovaj parlament i eh, funkcije povjerenika je nešto što moramo poštovati jer moramo poštovati komisiju kao ustanovu već eh, isto tako i osobu visoku predstavnicu i potpredsjednicu komisije gospođu Mogherini upravo zbog institucionalnog poštovanja ćete možda se složiti sa mnom da je ta komisija jedina u Europi koja ima pravo predlagati legislativne projekte u Europi, unatoč tome što je jedini direktno izabrano tijelo parlamenta. Ako nije tako, imate me pravo tužiti ili izbaciti odavde. Zastupniče Faraž, ja vas jednostavno pozivam da budete pokazali poštovanje kad govorite. O, da, da, imat ću ja puno poštovanja, iskazat ću ga. Ali imate i vi to za vođu jednog e, pokreta koji je izabran i ne samo u Americi nego i u Velikoj Britaniji i čovjeka koji je i doveo do toga da se u Velikoj Britaniji odluči kako se odlučilo ali da kažemo ono što mi čujemo zapravo je prava priroda europskog projekta koja je apsolutno antiamerička. To je to što mi tu ovdje čujemo. Trumpa motivira zaštita SAD-a od islamskog terorizma jer to, a ono što se ovdje u ovoj dvorani događa i što se, što govore vlade diljem Europske unije je zapravo što čine je da te sve ljude tu ugrozu u vlastiti dom dovode eh, unutar sva ova histerija i sve ostalo nastaje. A sve što je, zašto je nastala histerija? Samo sve što je napravio Trump je zapravo zabranio i to privremeno ulazak ljudima iz sedam država koje je već bivši predsjednik Obama identificirao kao zemlje odakle dolaze terorističke prijetnje. Prema tome to je privremeno da se vidi kako će se to dalje razvijati. Ali da pitam vas gospodin Perkovšat i sve vas druge sa svim vašim gnjevom. Gdje ste vi bili kada je Obama 2011. zabranio svim Iračanima na šest mjeseci ulazak u SAD. Gdje ste onda bili? Ne čujem li tu ni riječ kritike u ovom domu, niti recimo Saudijska Arabija, Bahrajna i Kuvajta. To su isto tako bili države za koje, koje su odbile prihvatiti jednu jedinu izbjeglicu iz Sirije. Kako, gdje ste onda bili? Šta ste onda rekli? A onda, prošlog petka na dan holokausta, nijedan od vas nije kritizirao 16 država u svijetu koje su zabranili izraelskim židovima čak i da idu na njihovu državu za njihovu matičnu državu preko praznika. Zar je, nije li to hipokrizija čista koju ovdje demonstrirate? Ono što mi trebamo učiniti, gospodine predsjedniče, biti ipak malo konstruktivniji mi svi govorimo da smo demokrati, ali evo tu vam je šansa da to i dokažete. Dajte da pozovemo predsjednika Trumpa da dođe ovamo u ovaj Europski parlament. Ja sam siguran da ćete vi kao demokrati se složiti, a šta nam treba? Treba nam otvoreni dijalog s novo izabranim najmoćnijim čovjekom na svijetu. I kao što vidite, ako to odbijete meni direktno u lice, onda s tim još puta dokazujete kako ste se, dokazujete da ste antidemokratski i antiamerički nastrojeni od samog početka. O čemu ja i govorim. Hvala. Grazie, onorevole Hvala lijepa, A sada u ime kluba zastupnika NF zastupnik De Graf gospodine predsjedniče. Gospodine Tusk je nedavno rekao da su SAD postaju prijetnja Evropske unije kao i Rusija islamska država. Da li gospodin Tusk pati od paničnih napada ili anksioznosti koje su poremetile njegovu sliku realnosti. Predsjednik Trump je samo uveo privremen stop ulasku u njihovu državu građanima sedam država koje već kao što je rekao malo prije kolega Farage već bivši predsjednik Obama identificirao kao zemlje s kojih stiže prijetnje po sigurnost SAD-a. Prema tome to je potpuno jedno normalno i da tako kažemo razumljivi potez. A mi u Europskoj uniji patimo od posljedica graničnih kontrola koje su zakazale. Mi u Briselu vidimo kakve su posljedice i u Berlinu i u Parizu. Mi znamo koliko je silno puno života izgubljeno ili koliko je puno života uništeno zbog tih napada. Trump je rekao za Europsku uniju da je u kaotičnom stanju, da je pravi kaos, ima pravo. I prema tome ovdje ovo vikanje i urlanje protiv Trumpa i uzrojavanje čista hipokrizija, kao je rekao gospodin Farage. Pa gdje ste bili u svojoj hipokriziji kada su iste islamske države koje su zabranile, kojima je zabranjen ulazak, koje SAD zabranile državljanima Izraela ili židovima bilo kakav prolazak i ulaz? Prema tome ja pozivam gospodina Tuska i komisiju da slijede primjer predsjednika Trumpa, da uvedu nacionalne kontrole granica kako se svi ovi prijetnje sigurnosti ne bi ulazile u našu granicu. Ne samo iz ovih sedam država na američkom popisu, nego svi oni odakle koji dolaze iz zemalja i koje prava prijetnje teroristička Europskoj uniji. Hvala. Evo, sad kad smo čuli Nigela Farage, moram reći da je jedan član laborističke stranke sjedio iza mene i iste stvari govorio. Prema tome, kako ćemo disciplinirati tog člana, to je pitanje, jer jer e, mislim da iz SND-a je to došlo. Prema tome htio bih da se adekvatne mjere tu poduzmu. Gospodin Eterić... Abbiamo mandato i commessi a dire all'onorevole che non... Gospodine Eterić, mi smo jednostavno uputili zastupnika na to da se ovaj karton ne može izlagati za e, neovisne zastupnike, zastupnik Papadakis izvoli. Hvala lijepo. Izbor na Trump pokazuje što se događa. Ovdje imamo veliku podjelu SAD-a, vidimo kako je taj narod duboko polariziran. Mislimo da je sve ove novi njegovi dekreti koje je potpisao, to je jako opasan razvoj. Vidimo da se tu zapravo negodovanje zbog toga diže i širi i da se smatra onda je zapravo negodanjem preko cijelog poretka kapitalističkog. A ne znamo kako će recimo američki poduzeća dalje nastavljati ostvarivati svoje velike dobiti Vidimo da se kod ovom sukobu različite snage koncentriraju. Vidimo kako se SAD pokušava izmijeniti svjetski poredak zapravo. Vidimo da zaoštrava različite konfrontacije, vidimo približavanje prema Rusiji, udaljavanje od Kine, ali pitanje je šta će se dogoditi dakle sa velikim kapitalom u svemu tome i mislim da oni jednostavno ovo na brzinu žele iskoristiti veliko nezadovoljstvo koje međunarodom vlada. Ne znamo kakvi će novi savezi nastaviti, nastati, ali stvari mogu biti zabrinjavajuće i ozbiljne. Međutim, narodi mogu odbiti bilo takve alijanse i tražiti neke nove oblike i nove organizacije društva i gospodarstva bez obzira na lance tih dosadašnjih saveza kao NATO i Europske unije replika, la Mogherini. Hvala. Sada pravo replike potpredsjednica Mogherini. Hvala lijepa i zahvaljujem vam se na ove riječi koje ste uputili poštovanja radi. Preći ću sada na engleski jezik, možda će u ovom situaciji to biti bolje. Mislim eh, da treba poštovati E, ulogu i e, misiju komisije kao i njezine potpredsjednice. E, to je nešto što me je tražio da radim i Europski parlament koje je izabrano tijelo kao i vijeće gdje su predsjednici vlada također izabrani na to mjesto. Ali vidim da neki drugačije misle. Sjedinjene američke države velika su demokracija i Amerika će se morati nositi sama sa različitim mišljenjima na svom tlu. E, mi evropljani specijalizirali smo se za to da svaku krizu smatramo našom krizom, posvojimo je, ali tu krizu će Amerikanci morati na neki način riješiti početi od podjela i polarizacija u američkom e, društvu i američkim ustanovama. Uvjerena sam da će Amerikanci naći izlaz iz tih napetosti i kriza. Amerika je i dalje velika zemlja za koju je većina vas rekla da je to bila i da će to biti i dalje. Ono što mi ovdje radimo je ne da rješavamo kontradikcije u američkom društvu danas, već gledamo što mi radimo, kako mi na to gledamo, koje su naše vrijednosti. Pokazujemo da moramo biti odane našim vrijednostima. To je važno i točno, mnogi su to naglasili. To vrijedi i u ovom domu i u drugim europskim ustanovima. Moramo biti jaki i pokazati da možemo predvoditi, jer možda smo za neke stvari izgubile važne partnere. Međutim, u tom smislu je naše vodstvo još važnije, rekla bih i nužno. Svugdje po svijetu, kako oko nas bliže ili jako dalje, mnogi upiru oči u Europsku uniju kao referentnu točku po pitanju multilateralizma, pravednoj i slobodnoj trgovini, ljudskim pravima. Sve je to važno za nas, ne samo za odnose među institucijama, među institucijama, e, među e, drugima. Kad se radi o humanizmu, o čovječnosti, takva je Europa. Mi e, nismo ponekada ponosni na ono što smo i tko smo, ali ponekada možemo biti ponosni na to. Dodala bih da su neki veliki Amerikanci, naši prijatelji, podsjetili nas Evropljane ovdje u Briselu da Evropljani trebaju vjerovati sami u sebe jednako kao što naši prijatelji u svijetu vjeruju u nas. Moramo shvatiti e, naš potencijal, naše odgovornosti u ovom povijesnom trenutku, te moramo biti ona čvrsta referentna točka u svijetu a naročito to moramo biti u našoj regiji. Paradoksalno je, sutra će ovdje biti predsjednik vlade Libije, Seraž, i e, on je e, pozvan da dođe prije nego li je izdan e, ta predsjednička izvršna uredba u Sjedinjenim američkim državama, ali on će doći ovdje, on je libijski državljanin graditi zidove znači da se i e, stvarate barijere sa mnogima oko vas i izolirate se. To nije nešto što radimo mi evropljani. Mi smo prvenstveno za suradnju koju stavljamo prije konfrontacije. Hvala. Hvala potpredsjednici Mogherini, hvala svima koji su se javili za riječ.